nam poslali popis izmjena delegacija i odbora. Imena, popis tih imena će biti u prilogu zapisnika ovog dijela sjednice. I smatrat će se usvojeni, usvojenim ukoliko ne bude bilo nikakvih prigovora do kraja današnjeg dana. Sljedeća točka na dnevnom redu